liebe kollegen liebe kolleginnen wenn ich ein bisschen aufmerksamkeit bitten kolegice kolege dakle lijepo vas molim da nastavimo s radom u četvrtak je uvijek situacija pomalo zbrkana jer ne počnemo raditi na vrijeme. Htjela bih da ovaj put krenemo na vrijeme. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, ich habe hier eine Anfrage. Dame i gospodo, imam e, jedan e, zahtjev za pitanje o pridržavanju poslovnika. Um, Hvala. E, temeljem pravila 11 stavka 3 e, želim postaviti pitanje o pridržavanju poslovnika. Jackie Foster je jučer uzela riječ i stoga se jasno moglo vidjeti da je krivo predstavljena uloga gospodina Verhofstadta vezano uz odbor zastupnika iz Donjeg doma Britanskog parlamenta koji su došli u Brisel, u posjet Briselu. Dame i gospodo, ne možemo se sada vraćati na jučerašnju raspravu. Imamo još jedno pitanje o pridržavanju poslovnika. Gospodin Roth. Gospodine Wolf, izvolite. Hvala vam predsjednice i zahvalan sam vam što ste mi dali mogućnost da postavim ovo pitanje. Dakle, riječ je o dva pravila, 184 i 198. Vezano uz pravilo 198 tražim od vas kao predsjednice da zatražite od doma da osnuje odbor koji bi se bavio strašnim e, događajima e, i postupcima Saudijske Arabije prema Jemenu. Dakle, i financiranje bilo kakvih projekata iz Europske unije u Saudijskoj Arabiji. Kao što vam je poznato, e, u Jemenu izbila kolera, milijun ljudi su žrtve, na stotine djece umire dnevno. Saudijska Arabija odlučila blokirati sve luke i zračne luke te se ljudima onemogućuje da pruže liječničku pomoć tim e, toj djeci. Europska unija ima moralnu obvezu e, da pomogne tim ljudima i tražim da se temeljem pravila 198 poduzmu određene mjere. Dobro. E, gospodin Papadimulus, izvolite. Hvala vam, Jučer je došlo do strašne poplave u Grčkoj. Poplavljena je periferija Atene, to je strašna katastrofa i stradalo je najmanje 15 osoba. Mislim da bi trebalo izraziti solidarnost i sučut od strane Europskog parlamenta grčkom narodu kojeg je evo pogodila ova prirodna katastrofa. Izrazio bih e, sučut obiteljima stradalih u toj poplavi i također bih zamolio za minutu šutnje. Hvala. Nažalost, danas e, ne možemo imati minutu šutnje, no mislim da je jasno da svi izražavamo sučut žrtvama tih nepogoda to uvijek podrazumijeva velike ljudske žrtve. Tako da vas lijepo molim da svi budemo mislima sa unesrećenima. E, također bih htjela napomenuti da se mi uvijek zalažemo za zaštitu manjinskih prava. Za nas u Europskom parlamentu to je uvijek ključno pitanje i hvala što ste nas još jedan put izvijestili o tome. Ako mi dopustite, e, predlažem da se sada vratimo na dnevni red. Ispričavam se. Ima li još nekih pitanja o pridržavanju poslovnika? Gospodin Leng. Predsjednice. Htio bih izvijestiti zastupnike da je u utorak poslje podne tijekom rasprave o stanju vladavine prava na Malti nakon govora gospodina Gigolda prekinut prijenos uživo na Malti a nakon toga je u potpunosti prekinut prijenos. Tako da nekih dvadesetak zastupnika koji su nakon toga uzeli riječ e, nisu uopće bili, njihovi govori nisu preneseni na Malti. Mislim da je to strašno da se predsjedništvo time pozabavi. Hvala. Ne vidim da ima daljnjih zahtjeva za riječ, tako da se možemo vratiti na dnevni red. Predsjednica je dobila prijedlog eh, kluba GUE NGL u kojem se traži da se Martin Širdevan imenuje za člana Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku. Imali nekih komentara? Ako nema primjedbi, onda e, možemo smatrati da je on imenovan. Sada se vraćamo na glasovanje. Prije svega imamo zajedničku prijedlog rezolucija pet klubova vezano uz slobodu izražavanja